rekao, euro je proces, a ne događaj. Naravno, ne smijemo podcijeniti e, odluke, isto tako jačanje e, stabilnosti, ratifikacije, isto tako stvaranje također i procedura što se tiče makroekonomske ravnoteže i na kraju e, jako važno bankovna unija. No, kao što ste rekli gospodine predsjedniče, još puno toga je pred nama za napraviti. Mario kaže, to tome kako bismo e, postigli e, bankovnu uniju i kako bismo i također postigli i pravo e, financijsko i gospodarsko upravljanje onda bismo E, u svakom slučaju postići e, e, imenovati ministarstvo ekonomije eurozone stabilizirati kapitalna tržišta i isto tako riješiti u najvažnijim pitanjima isto tako dati riječ članovima europskog parlamenta. E, vi ste zastupnici, oni zastupnici koji predstavljaju eurozonu. Gospodine predsjedniče, ja mogu reći da u saslušanjima pred Europskim parlamentom e, ja sam dobio zbilja važnu i moralnu podršku kad, je, kad se govorilo o stabilnosti cijena. A isto tako kad smo krenuli u neke nekonvencijalne mjere e, isto tako 2010. i 2011. godine godine e, kupovanje znači e, obveznica država članica. Dobio sam isto tako i poruke od Europskog parlamenta u tom trenutku budite zbilja s jedne strane garancija cjenovne sigurnosti, a s druge strane morate biti u okviru vašeg e, mandata, no morate i biti hrabri u takvim izvanrednim vremenima. Isto tako mogu reći da kad gledam eurobarometar i kad vidim e, da povjerenje euru e, i dalje raste, to je jako važno. E, osjećam se ponosan kad vidim da je to povjerenje toliko veće u odnosu na nepovjerenje. I isto tako E, moram e, spomenuti Jean Monnet. E, on je rekao nitko ne može reći kakav će oblik Europe biti u budućnosti jer su isto tako takve, takva, takve promjene su nepredvidljive. Moram reći da o, što se tiče dugoročne budućnosti Europe to i dalje vrijedi ova izreka e, Jean Monea. No moram e, reći da se svi slažemo s time da će buduća Europa itekako imati koristi od svoje zajedničke valute i njezine e, stabilnosti. Hvala vam na pažnju. Riječ ima sada predsjednik Europske središnje banke, Mario Draghi. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine predsjedniče komisije, gospodine predsjedniče Euroskupine, dragi Jean-Claude, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Veliko mi je zadovoljstvo biti danas ovdje i s vama obilježavati prvih 20 godina eura. Euro je najopipljiviji iskaz europskih integracija i s njime se europski građani susreću svakodnevno. Dakle, prikladno je obilježiti njegovu obljetnicu ovdje među izravno izabranim zastupnicima naših građana. Izabrani zastupnici, njihovi čelnici i e, drugi izabrani zastupnici u nacionalnim parlamentima su s godinama priznali i prepoznali da dugoročno gledano su stabilnost i jednakost, e, zajednički izazovi koji moramo rješavati zajedno. Dakle, zajedno smo jači. Jedinstveno tržište je važan pokretač e, našeg rasta i ono podržava također i našu kvalitetu života. Euro je očuvao također i integritet jedinstvenog tržišta, tako da su danas naša gospodarstva toliko povezana i to u mjeri koja nije bila zamisliva prije uvođenja eura. Inter-euro izvoz se kreće oko 10% BDP-a, ali posuda u euro području postoje i vrijednosni lanci. Euro je također osigurao i dva desetljeća stabilnosti cijena, čak i u zemljama u kojima je to već bilo pa- palo u zaborav i to odavno. Također, čvrstina eura u doba krize je pojačala povjerenje građanja u njihovu štednju i to je jedan od znakova prosperiteta. Zahvaljujući tom povjerenju, poduzeća mogu ulagati i stvarati radna mjesta. Danas se suočavamo sa globalnim izazovima i možemo se s njima suočiti samo zajedno. I to zajedništvo jača sposobnost pojedinih zemalja kada je riječ o očuvanju njihove suverenosti u bitnim pitanjima, jer bi one inače izgubile tu svoju suverenost u globaliziranom svijetu. Upravo u tom smislu Jedinstvena valuta je svim članicama europodručja omogućila suverenost u monetarnoj politici za razliku od prethodnih valutnih aranžmana. Dakle, zajedno smo imali i imamo glas kada je riječ o uređenju međunarodnih financijskih tržišta. A taj je glas bio ključan u preoblikovanju i svjetskog financijskog uređenja i poretka nakon financijske krize no u nekim zemljama nisu u potpunosti prepoznate sve koristi koje donosi euro. To možemo dijelom pripisati činjenici da je potrebno provesti reforme na nacionalnoj razini, a to bi bio inače i slučaj u bilo kojem monetarnom sustavu. A te reforme su potrebne kako bi se osigurao održiv rast, dijelom iz toga što je gospodarska i monetarna unija još uvijek nepotpuna. Ostvaran je ogroman napredak od početka krize, ali treba još zasukati rukave. Nema alternative budućnosti u kojoj svi nastavljamo raditi zajedno na jačanju naše gospodarske i monetarne unije koja će zahvaljujući tome postati još veći pogretač prosperiteta u našim zemljama. Europski parlament e, je imao i još uvijek ima ključnu ulogu u vođenju i oblikovanju naše zajedničke europske budućnosti. U prošlosti smo zajedno sa europskim čelnicima i sa Europskim e, parlamentom donijeli ključnu odluku stvaranja jedinstvenog tržišta. I naravno na tragu toga i jedinstvene valute eura. I sada svi imamo koristi od te preuzete obveze. Također i budući naraštaje europljana trebaju imati koristi od tih naših preuzetih obveza. Naša je dužnost danas dovršiti ono što smo započeli prije dva desetljeća. Hvala. Grazie, Hvala gospodine predsjedniče. A sada dajem odmah riječ predsjedniku Europske komisije, gospodinu Jean-Claude Junckeru. Hvala gospodine eh, predsjedniče. Ovo je događaj iznenađenja danas. Sjećate se da kada smo pokrenuli postupak prema jedinstvenoj valuti, da su nas svi smatrali luđacima Nitko nije smatrao da jedinstvena valuta između toliko različitih država jednostavno ne može funkcionirati. No, e, zastupnici, profesori prava, novinari, profesori ekonomije, posebno u Njemačkoj, su nam govorili da se upuštamo u avanturu koja će do e, znači uništenja dovesti Europsku uniju. Daleko je to od uništenja jer možemo sad sa zadovoljstvom vidjeti danas i isto tako skoro e, srećom e, vidjeti da ono što smo počeli prije 20 godina je bilo okrunjeno uspjehom. Zasluga je na onima koji su e, gledali u budućnost. E, ja ću e, spomenuti dvije osobe. Prvo, premijer Luksemburga, Pierre Vermeer. Bez njega ništa ne bi bilo moguće i isto tako Jacques Delors koji je bio veliki stvaratelj jedinstvene valute i europske izgradnje u cijelosti. a mogao bih također ovdje na ovu dugu listu eh, dodati još neka imena, ali taj popis ipak nije toliko dugačak eh, kao što bismo mogli misliti. Neki su vjerovali da se u ovo sve moramo upustiti. Drago mi je što sam bio zbilja direktno uključen u ovu uspješnu avanturu. E, ja sam s drugima, posebno sa Jean-Claude Trichetom, vodio kao e, predsjednik međuvladine konferencije 1991. vodio cijeli proces koji nas je doveo do ugovora iz Maastrichta. Monetarni dio e, ugovora o iz Maastrichta je znači plemenita i uspješan, je plemeniti i uspješan, a ovaj politički dio je slabiji. Kad sam potpisao 92. Uh, ugovor iz uh, Maastrichta. Ja mogu reći da sam jedini potpisnik ugovora iz Maastrichta koji još uvijek aktivno uh, koji još uvijek aktivno sudjeluju u politici. Ja sam isto tako vjerovao da će nas to dovesti do produbljenja političke unije. U tome sam razočaran jer to nije bio slučaj. Znači imali smo konvergenciju, ekonomsku i socijalnu konvergenciju između različitih država članica. To je bio cilj, no njega još nismo uspjeli ostvariti u cijelosti. Uvijek sam smatrao da najveća zasluga ostvarenja jedinstvene valute je na Europskoj središnjoj banci. No, kad smo počeli naš rad, sve je to bilo predmek velikih kritika. Dovodilo se u pitanje vjerodosnost e, e, jedinstvene valute, no nakon toga to tržišta nikad nisu doveli u pitanje. Evo, na telefon me zove neki Francuz, evo sad znam koji je to Francuz. bez Europske središnje banke a e, i bez njezine neovisnosti, za to smo se trebali boriti, jedinstvenu valutu danas ne bismo imali u ovakvom obliku. Naravno, postoje slabosti. Ja sam bio među onima sa Delorom, Beregovom i tako dalje, koji su isto tako podržavali gospodarsko, eh, gospodarsku vlastu, vladu Europske unije. Da, E, morali smo na tom području napraviti više što se tiče koordinacije gospodarskih politika uključujući i porezne i proračunske politike. To je slabost koja je još dalje prisutna. Nikad to možda nećemo u potpunosti ostvariti, ali moramo ponovno pokrenuti tu raspravu koja je suštinska za europsku izgradnju koja je pred nama. Evo mogu reći da mnogo je rečeno vezano uz politiku eurozone. Ja sam bio predsjednik euro e, područja tijekom najveće financijske krize. Da, imali smo i određene štednju e, i proračunsku štednju koja nije možda bila na najbolji način e, promišljena. Nismo željeli kažnjavati, nego prije svega mogu reći da je strukturna stabilnost nešto što je izuzetno važno. Da, možda smo previše dali e, pozornosti onome što je rekao e, Međunarodni monetarni fond. Mislili smo e, da Europa ima dovoljno mišića i snage da odgovori na krizu. Ako Kalifornija, na primjer, e, u, se susreće sa poteškoćama, onda se ona ne obraća Međunarodnom monetarnom fondu, nego prije svega SAD-u i mi smo trebali napraviti isto. Da, isto tako, e, žalio sam uvijek e, što nije bilo dovoljno solidarnosti tijekom onoga što nazivamo grčkom e, krizom da nismo bili dovoljno solidarni i previše smo prokazivali grčku u tom teškom trenutku sada mi je drago vidjeti da i grčka i portugal i druge zemlje su na putu pronalaženja mjesta među starim europskim eh, demokracijama. Eh, sada želio bih isto malo tu eh, vas pustiti čekati sve, neću baš sada sve stvari reći, nešto ću ostaviti za svoje memoare, no politika Europe je e, isto tako politika mira. To je ono što bih želio prije svega reći. Da, ovdje u ime sve svoje generacije bih želio zahvaliti svima koji su ostvarili ovu avanturu. Euro i monetarna unija su tu zahvaljujući doprinosu moje generacije europskoj izgradnji. Mnogo je već toga bilo napravljeno, mnogo toga je već bilo i postignuto. Mi, e, generacije koja je rođena odmah nakon rata trebaju to podcrtati. U tom smislu želim e, isto tako zahvaliti i Helmutu Kolu i Teu Vajgelu. Oni su zbilja trebali uložiti puno napora kako bi uvjerili svoje sugrađane da je euro dobar izvor. Također želim zahvaliti i kolegi e, i prijatelju Vinkoku koji je nedavno preminuo na ostvarenju ove e, Europske unije ost, ostanimo vjerni i njihovoj baštini i njihovim, njihovim vrijednostima. Hvala, Jean-Claude, najljepša. A sada gospodin Centeno, predsjednik europodručja. Thank you, Mr. President. Mr. European Hvala Mm, gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Europske komisije, gospodine predsjedniče Europske središnje banke, dragi Jean-Claude uvaženi zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo danas se priključiti vama u proslavi 20. obljetnice eura. Euro je jedno od najvećih postignuća u povijesti europskih integracija. Naša jedinstvena valuta polaže čvrste temelje za rast i stvaranje radnih mjesta u čitavoj Europi. Euro je postao simbolom europskog identiteta. Među 340 milijuna ljudi u 19 zemalja europodručja on je vrlo popularan i danas uživa veću potporu no ikad kao druga valuta na svijetu i druga najkorištenija valuta na svijetu, ona jača europsko prisustvo na globalnom planu. Mnogi su predviđali propast eura, ali mi smo dokazali da su bili u krivu. No, istina, nije sve glatko teklo u posljednjih 20 godina. Imali smo financijsku krizu i krizu državnog duga koje su propitale snagu eura i nedostaci u izgradnji jedinstvene e, gospodarske monetarne unije su se tom prilikom pokazali, ali euro je izašao jači iz krize zahvaljujući djelovanju i nacionalnih politika i također poboljšanjima u institucionalnom okviru eura. Uspostava Europskog mehanizma za stabilnost i Europske bankovne unije ojačale su E, koordinaciju monetarne politike i to upravo dokazuje da je došlo do jačanja eura i e, danas e, živimo u doba gospodarskog širenja koje je započelo od 2013. godine. Prognoze su pozitivne, no unatoč padu zamaha i također nekim rizicima koji su se pojavili. Također imamo sve više e, zaranja radnih mjesta, što znači da su mnogi imali koristi od ovog širenja gospodarstva i također je došlo do poboljšanja i u financijskom i bankovnom sektoru. Mnogo je ostvareno u ovih posljednjih 20 godina. No, ipak e, mnogo e, toga još treba učiniti kako bi europodručje imalo sve alate za suočavanje sa budućim krizama. Euro skupina također na tome radi, a naš je rad otvorio put jednom sporazumu na Eurosamitu u prosincu za jačanje naše jedinstvene valute. To je bila najveća reforma eura koja je izvedena van krize a ovim sporazumom ćemo ostvariti također e, i e, šire korištenje Europskog mehanizma za stabilizaciju i također e, učiniti vjerodostojnim naš sustav sanacije banaka. Također su se europski čelnici dogovorili da će uspostaviti proračunski instrumente europodručja za konvergenciju i konkurentnost. Ovaj projekt će, smatram, doista mnogo učiniti na jačanju inkluzivnosti eura. Također, e, u na dolazećim mjesecima uz rad na ovom predmetu radit ćemo i na drugim važnim pitanjima poput sustava osiguranja depozita i e, pitanja likvidnosti. Također, korak po korak jačamo našu otpornost i omogućujemo glasko funkcioniranje e, monetarne unije. Na taj način naše zemlje članice i građani će moći bolje iskoristiti prednosti koje donosi jedinstvena valuta u sljedećih 20 godina pa i više. Ne možemo dovoljno naglašavati da euro nikad nije bio niti jest e, cilj samome sebi. On je instrument kojim želimo ojačati prosperitet naroda Europe i naša je obveza osigurati da on ostvari taj cilj i čak i u nesigurnim vremenima. Dakle, naša je zadaća stvoriti naprednije društvo, inkluzivnije društvo, društvo s manje nejednakosti između zemalja članica i unutar samih zemalja članica. Evo, na kraju ću samo izraziti želju da euro što dulje poživi, da jači euro što dulje poživi. Hvala vam na pozornosti. Thank you very much. Hvala gospodine predsjedniče. I sada za kraj posljednji govor predsjednika odbora za gospodarska i monetarna pitanja gospodina Gualtierija. Dragi predsjedniče, kolege, u ime odbora Želio bih e, odati počas sadašnjim i prošlim e, članovima ovog doma koji su doprinijeli uspjehu eura i povećanju e, demokratskog nadzora i legitimnosti. Posebno bih želio odati čast mojim prethodnicima Karl Fofokao, Kristal Racio Plaut, beranš Beres i ostalima i drago mi je vidjeti što je većina njih ovdje danas. Od e, samog nastanka euro je bio e, vrlo snažan ekonomski instrument i ambiciozni europski projekt. Prvo jedinstvena valuta je e, e, e, dobar, dobra dopuna jedinstvenom tržištu koja je pojačala lanac vrijednosti i snagu naših gospodarstava. I kao što je predsjednik Dragi upravo rekao, euro je uvjet da se očuva i ta monetarna suverenost nakon razvoja globalizacije i to je posebno istinito za ranjivije države članice. Treće, euro je temelj mirne i e, bliže unije i globalni igrač nakon kraja e, hladnog rata i ujedinjena Njemačke. I nikada nećemo zaboraviti viziju i, i hrabrost François Mitterana, Helmuta Kora i e, Kola i Jacques Delora. snažan euro je temeljni uvjet kako bismo zaštitili i ponovno pokrenuli europski eh, ekonomski i politički model koji se suočava promjenama naših vremena. Prije deset godina kad smo u ovom domu slavili euro, financijska kriza e, će e, potresti njegove temelje. Ta kriza nam je dala dvije lekcije. Prva jest da e, usprkos tome što je nekopletan snaga i e, otpornost eura su e, uključeni u političkom opredjeljenju da se očuva njegov integritet. Ovdje odlučnost Europske središnje banke i njezinog predsjednika je bila odlučna stvar, a euro je zaštitio ljude tijekom krize. Naravno, Moramo napraviti razliku između eura i ekonomskih politika tijekom krize, uključujući i neke pogreške u ekonomskoj politici koje su počinjene u to vrijeme. Druga lekcija jest da ako želimo postići naše ambiciozne ciljeve, nije dovoljna otpornost. Moramo nadopuniti ovu našu zajedničku valutu sa snažnim E, socijalnom e, i e, gospodarskom unijom. Ne smijemo pričekati novu krizu da razvijemo sredstva koja će osigurati stabilnost i zajedničku i prosperitet za naše građane. Euro je putovanje i vrijeme je da idemo dalje. Siguran sam da ovaj i sljedeći saziv parlamenta će odigrati svoju ulogu u tome. Hvala. Ora. A sada će kvartet kvarteta Vena eh, odsvirati evropsku himnu.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 Uh, Evo sada započinjemo sa glasovanjem. Samo želim naglasiti da dosta kasnimo, pa bilo kakav zahtjev za e, govorom treba e, naglasiti e, kao, pitanje poslovnika. Gospodin Ganiš, imate riječ. Evo, biti ću kratak. Želim samo podsjetiti da naš e, kolega je e, e, preminuo Erminio Bozo, to je bio dobar, dobar čovjek, bivši policajac koji je branio ljude u planinskim područjima. Želim podsjetiti na njega i reći Arminio, ti umireš, ali naše ideje ne umiru. Hvala. Gospodin Borgecio je tražio riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Da, kad govorimo o članku 25 i isto tako o drugim članicima, e, drugim člancima mjera, e, provedbe mjera poslovnika. Imamo znači odluku e, predsjedništva koje je odlučio znači stupanje na snagu nakon i pet godina e, e, vezano uz znači dodatne e, mirovine zastupnika. Mogu reći da glavni tajnik četiri puta više ima plaću od zastupnika. Mi smatramo da to i nije normalno budući da se taj dodatni fond 90. stvorio od strane parlamenta. Neki su tijekom 15 godina zbilja uplaćivali puno novaca. Tada smo imali jasne perspektive na službenim dokumentima parlamenta i isto tako 2009. godine u ožujku smo imali dovođenje u pitanje prava, a nakon toga smo smatrali da se to neće dirati. No sada je parlament taj koji je mijenjao jer tijekom e, usvajanja pravila vezano uz zastupnike nećemo imati znači e, promjene vezano uz to. Parlament bi sad trebao preuzeti upravljanje tom tim fondom koji je parlament stvorio. Hoćemo li sad imati novi režim za neke koji uopće nisu ništa uplaćivali. I zaključno, gospodine predsjedniče, kud da ćemo ići daleko u kršenju prava parlamentaraca. Radi se o prestižu naše institucije. Ovdje se dovode u pitanje prava najstarijih članova ove institucije i isto tako dovodi se u pitanje prava građana. E, ja ću to uzeti na znanje i dobit ćete odgovor. Sljedeća gospođa Anderson. Gospodine predsjedniče, ja govorim o pravilu 22 i 25 i želim vas osvijestiti o e, Leli Gervin, jednoj zastupnici koja štrajka glađu već 69 dana. Ona je uhićena prije godinu dana zato što je osudila tursku invaziju Afina. Dakle, mnogi ovdje zastupnici su to osudili, ali ona je štrajka glađu zbog izolacije. I zato tražim da e, pogledate 25. E, ovog mjeseca njezino suđenje i da pošaljete e, jedno izaslanstvo zastupnika. Žao mi je, gospođo zastupnice, ovo se ne odnosi na poslovnik. Evo sada dajem riječ. Hvala lijepa gospodine eh, predsjedniče. Dopustite mi da samo trenutak nešto kažem. Imali smo raspravu gdje smo govorili o 20. obljetnici eura, uspješnom projektu. Međutim, moramo e, govoriti o šest osoba koje su uzele riječ i govorile o obljetnici eura. To su sve bili buš, muškarci. Nadam se da nećemo pričekati još 20 godina da žene govore o tomu. Evo, sada idemo na glasovanje. Prije toga imam jednu najavu. Nekoliko odbora je odlučilo da će ući u interinstitucionalne e, e, pregovore prema pravilu 69C1 e, poslovnika. E, to je na e, web stranici plenarnog zasjedanja i naslovi će biti objavljeni u e, zapisniku sjednice. Prema pravilu 69c stavak 2. zastupnici ili političke odnosno klubovi zastupnika mogu do sutra u srijedu 16. siječnja do 24 sata reći da će odluka da se uđe u pregovore biti stavljena na glasovanje. Ako nema takvog zahtjeva do tog roka, odbori mogu započeti pregovore. Sada ćemo krenuti e, s prvim izvješćem, a to je izvješće gospodina Pospišila, uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjen opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama. Radi se o poimenačnom glasovanju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. E, gospodin Pospišil, imate riječ. Ja se ispričavam, e, gospodin Pospišil nije mogao doći, ali tražio je da se referira natrag na odbor. Dobro, glasovamo ćemo o tome dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? To je usvojeno. Dakle, vraća se na odbor. A sada idemo na e, izvješće Valero, sklapanje sporazuma o statusu između Europske unije i Albanije o djelovanjima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Albaniji. E, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, usvojeno je. Dakle, sljedeće izvješće je izvješće gospodina Prede, protokol u sporazumu o partnerstvu u suradnji između Europske unije i Kirgistana, pristupanje Hrvatske. Koliko shvatio, gospodin Preda traži riječ. Ne, to nije slučaj. Idemo onda sa poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Protokol je usvojen. Još jednom. Izvješće gospodina Preda, sveobuhvatni sporazum između EU i Kirgistana. Nisam dobio nikakve pisane pregovore e, na preporuku prema e, članku 113 stavak 6. Dakle, usvajamo e, preporuku. Sada izvješće Wim van der Kamp, autonomna množnja u europskom prometu. To je jedinstveno glasovanje, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Evo, e, usvojeno izvješće. Sada idemo na izvješće Montero de Aguiar. Korištenje vozila unajmljenih vez vozača za cestovni prijevoz tereta. Amandman 32. i 33. E, zajedno poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Sada idemo na glasovanje o amandmanu 28 i 34 i poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. I to je usvojeno. Sada idemo na amandman 29.35. E, poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. Amandmani 30 i 36. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 31 i 37. Dakle, otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. I to je odbijeno. Sada o prijedlogu komisije e, poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram glasovanje. E, usvojeno. Dakle, Europski parlament je zaključio svoje prvo čitanje. Krećemo sada na izvješće Fjellner, privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između EU-a i određenih trećih zemalja. E, privremeno, dakle, amandman 40. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. I to je osvojeno. Amandman 41. Dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Europski parlament je zaključio svoje prvo čitanje. Sada krećemo sa izvješćem gospođe Grapini. Uspostavljanje programa Carina za suradnju u području Carine. Glasujemo o amandmanima 1 do 61. E, skupno, dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Onda o e, predlogu komisije otvaram poimenično glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Gospođa Grapini želi uzeti riječ. Izvolite. Gospođa Grapini. Ne, ona će uzeti riječ, malo se strpite, traži mikrofon koji funkcionira. Ponekad ne možemo pobjediti tehnologiju. Marija. Yeah, we now have a Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Na temelju e, uredbe želim da se uredbe vrati odboru za interinstitucionalne pregovore. Hvala na suradnji. Dakle, dignite ruke, tko je za, tko je protiv, suzdržani, to je usvojeno. Dakle, Europski parlament zaključuje prvo čitanje. Sada krećemo na izvješće Marija Hübner, izmjena statuta Europske investicijske banke. To se isto tako vraća odboru. Dakle, Hübner, eh, izmjena statuta Europske investicijske banke, dakle, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje, zatvoren glasovanje. I to je usvojeno. Sada krećemo na izvješće Mlinar, rodno osvještena politika u Europskom parlamentu. Glasujemo o eh, stavku šestom eh, izvornog teksta dizanjem ruku. Prvi dio, tko je za? protiv, suzdržani, to je usvojeno. Drugi dio e, poimeničnim glasovanjem. Otvorim glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, amandman je usvojen. Stavak 13. Izvorni tekst u dva dijela. Dizanjem ruku. Prvi dio tko je za, tko je protiv. Suzdržani usvojen. Drugi dio tko je za, protiv. E, moramo to provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. E, stavak 17. u dva dijela. Dizanjem ruku. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvojen drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? I to ćemo provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, je. Dakle, izvorni tekst stavak 20 u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv. Suzdržani usvojeno drugi dio tko je za, tko je protiv. Suzdržani još jednom provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I to je usvojeno. Sada idemo e, na stavak 21. izvornog teksta. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Još jednom e, moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. To je usvojen. E, molim da kolege dižu ruke. Stavak 21 u tri dijela. Prvi dio, otvor, e, dižite ruke, tko je za, i protiv, suzdržani, e, usvojeno. Drugi dio, e, otvoren poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Treći dio, dizanjem ruku, ko je za, ko je protiv, suzdržani, odbijen. Stavak 27. u dva dijela, prvi dio, tko je za, Želite provjeriti prethodni? Otvaramo provjeru za treći dio stavka 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. To je usvojeno. Još jednom, molim kolege da dignu ruke. Nije glasovanje dugo. Idemo na stavak 27. u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv. Suzdržani. Usvojen drugi dio za, protiv. Suzdržani? Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Stavak 28. u dva dijela. Dignite ruke. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvojen drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Stavak 33. u dva dijela. E, poimenično glasovanje. Otvaram za prvi dio glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen. Dakle, poimenično glasovanje za stavak 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. E, poimenično stavak 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. E, poimenično stavak 35. 36. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Poimenično stavak 39. i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Stavak 41. u dva dijela dizanjem rukom. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani. Usvojen drugi dio za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Evo, usvojen je stavak 45. izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Sad idemo na stavak 50. u dva dijela, dizanjem rukom, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojen drugi dio za, protiv, suzdržani, evo, e, nije jasno, otvaram elektroničko glasovanje, zatvaram glasovanje. Eh, ipak nije tako nejasno. A još jednom eh, usvojeno, ali još jednom vas molim da dižete ruke. Sada eh, glasujemo na uvodnu izjavu J, amandman drugi, dizanjem ruku, tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Idemo sada na uvodnu izjavu S, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojen je. E, uvodna izjava U dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Uvodna izjava V u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. Sada glasujemo za cijelu rezoluciju poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. i e, usvojena rezolucija. Čestitamo. With, uh, the by Idemo na izvješće Marinesku, Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije. Ovo je jedinstveno glasovanje o cjelokupnoj rezoluciji, poimenično otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram and Usvaja se čestitke izvjestitelju, sada izvješće Hayes. Procjena načina korištenja proračuna EU za reformu javnog sektora, rezolucija u cijelosti, poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Čestitam. Izvješće ŽIB, smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti i uvjerenja izvan Europske unije. Rezolucija o i poimenično otvoran glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Sada izvješće Matijas Urtasun, ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u Europskoj uniji. Stavak prvi izvornog teksta u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak treći izvornog teksta, provjerit ćemo drugi dio stavka, otvoram glasovanje. The vote Odbija se. Stavak treći izvornog teksta podizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman drugi. Poimenično otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Odbija se razlikom od četiri glasa. Amandman treći poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Izvorni tekst eh, pod naslov Corporate Taxation eh, pod dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 13 izvornog teksta. U redu, provjerit ćemo stavak 12. Pod naslov eh, Corporate Taxation otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ispričavam se. Ali molim vas da visoko dižete ruke. Dakle, izvorni tekst, stavak 13. Dizanjem ruku tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Stavak 14. To je bilo jasno, ispričavam se. Dakle, stavak 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Stavak 17. izvornog teksta za? Protiv. Suzdržani odbija se pod naslov Taxation of Capital and Wealth. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 4. Poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se amandman peti i poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman šest, poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se razlikom od jednog glasa. Stavak 26. izvornog teksta tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Stavak 28. izvornog teksta. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Stavak 32. poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Stavak 36. šest dizanjem ruku za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 7. Podizanjem ruku. Tko je za? protiv, suzdržani, usvoja se. Stavak 41. Amandman 8. Poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 9. Ko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Uvodna izjava izvorni tekst, eh, eh, po dijelovima prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani provjera. Ne mogu ocijeniti. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se.